On y va, on y va. Idemo, molim vas, zauzmite mjesta i pripremite se za glasovanje. Bien, mesdames et messieurs, c'est évident... Dame i gospodo, ovo je posljedna velika sjednica na kojoj ćemo glasovati imat ćemo još jednu o slučajevima kršenja ljudskih prava. Ovo je posljednja sjednica za mene i zato želim reći da mi je žao zbog prevoditelja, ali glasovat ćemo 20.606 puta i usvojiti velik broj amandmana i prema tome lijepo vas molim da se pripremite prije nego što svi odemo na praznike. Nous passons donc euh, au vote et nous commençons par le... Prelazimo na glasovanje, krećemo od izvješća kolege Vuljanića. Pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. usvojeno. Izvješće Metsola, pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Drugo izvješće gospođe Metsola. Također pojmeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Izvješće gospođe Kraca o Europskim fondovima za dugoročna ulaganja. Čitav tekst. Prvi amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. Drugi amandman za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 1 CP, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Članak 21. u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio. Poimeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Zatim uvodna izjava 35, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Je li otvoreno glasovanje? Otvara se, evo, otvoreno glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prijedlog komisije. Glasujemo dizanjem ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Izvjestiteljica gospođa Kraca je zatražila riječ. Izvolite. Hvala. Htjela bih zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni kao i zastupnicima u odboru za ekonomska i monetarna pitanja na suradnji i pomoći. Dakle, ovoj temi koja se tiče dugoročnih ulaganja i lijepo vas molim da ne idemo na završno glasovanje kako bismo mogli ići u pregovore s vijećem. U redu, za Dakle, sada ćemo glasovati o tome. E, dizanjem ruku, tko je za, protiv, suzdržani. Dakle, glasovanje se odgađa. Prelazimo sada na izvješće Meissner. Prije glasovanja dajem riječ gospodinu Šliteru. Monsieur Schlitter, vous avez la parole. Gospodine Šliter, izvolite. Radi li mikrofon? Da, sada je uključen. Ima nekoliko pogrešaka u prijevodu u švedskoj verziji teksta. Ja sam to već e, spomenuo na početku sjednice. U međuvremenu sam se konzultirao s pravnicima jezikoslovcima. Do sada nismo uspjeli riješiti e, te greške koje su vrlo bitne jer mogu utjecati na same pregovore s ostalim institucijama. Zato bih htio istaknuti da bi engleska verzija teksta trebala biti vjerodostojna kod glasovanja. Nakon toga će pravnici jezikoslovci doraditi ove verzije. Švedska verzija teksta je u proturječju sa ostalim inačicama. Hvala gospodine Šliter, hvala već ste iznijeli tu primjedbu. Dakle, engleska verzija će biti ona koja će, e, koje ćemo se držati, a postojaće i korigirana verzija. Gospođa Majsner je zatražila riječ. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Zbog tih grešaka u prijevodu već je došlo do odgode od utoka na danas. I vrlo mi je žao jer smo doista pregovarali na engleskom jeziku. Još samo da kažem e, još nešto zato što mnogi možda ne znaju čemu glasujemo. To je okvirna direktiva za maritimno prostorno pa-, planiranje. Imamo u Europi sedam puta više obale i e, nego što e, sedam puta više obale i mnogo mora i zbog toga moramo pripaziti na zaštitu okoliša. Većina vjerojatno to ne zna pa sam to još jednom htjela naglasiti. Hvala. Sada ćemo glasovati o čitavom tekstu. Odnosno 88 za, protiv. Nije jasno. Sada ćemo napraviti elektroničku provjeru. Dakle, glasujemo o 88. amandmanu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje usvaja se velikom većinom glasova, zatim glasujemo o zakonodavnoj rezoluciji. E, najprije prijedlog e, odbora, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim zakonodavna rezolucija, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvješće Gariga Poledom o procjeni prihoda i rashoda. I sada idemo na 20D. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Prvi amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Peti, za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 21 za. Dobro, napravit ćemo provjeru. Provjeru za peti. Otvaram glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Dobro. 21 za, protiv, suzdržani, odbija se. 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. 6D za, protiv, suzdržani odbija se. 12 za, protiv, suzdržani odbija se. 23 za, protiv, suzdržani odbija se. 24 pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 13. za, protiv, suzdržani, odbija se. 7. za, protiv, suzdržani, odbija se. 14. poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 25. Glasujemo poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Osmi za. Protiv. Suzdržani odbija se. Sedamnesti za. Protiv. Suzdržani odbija se. Petnesti. Pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 26. za. Protiv suzdržani, odbija se 9. za, protiv, suzdržani, usvaja se 27. poimeničnim glasovanjem, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 28. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 29. za, protiv, suzdržani, odbija se. 11. stavak u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usva se drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 18. za, ne, hoćete provjeru, dobro, da ćemo provjeriti drugi dio 11. stavka, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 18. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 30. za, protiv, suzdržani, odbija se. 13. u dva dijela prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Treći dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Dobro, provjerit ćemo za treći dio. Otvaram glasovanje. Provjera za treći dio. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. Deseti u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio za, protiv, Suzdržani odbija se. 32. Pojmeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 11. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 20. Izvorni tekst za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Niste sigurni, dobro, provjerit ćemo 20. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 33. za, protiv, suzdržani, odbija se. 34. za, protiv, suzdržani, odbija se. 19. pojmeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Četvrti za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. I glasujemo o rezoluciji poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo sada na izvješće gospodina Švaba o tržišnom natjecanju. Prvi skup, drugi amandman za protiv suzdržani usvaja se. Prelazimo na prijedlog odbora komisije za protiv suzdržani usvaja se i zakonodavna rezolucija poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo sada na izvješće STAS. Prvi skup amandmana, 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi skup se ne razmatra. Sada glasujemo o prijedlogu komisije. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Imamo još jedan amandman, 35. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. I zakonodavna rezolucija. Pojmenično otvorom glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada imamo izvješće Protasijević o novim psihoaktivnim tvarima. Imamo 48 e, amandmana Libe za, protiv, suzdržani, usvaja se. Usvojeno. Zatim 12. amandman, odbor Libe, dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. 34. za, protiv, suzdržani usvaja se. 47. dva dijela za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani odbija se. Prijedlog komisije za, Čini mi se da je bilo jasno, ali možemo provjeriti drugi dio, drugi dio za 47. amandman. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Glasovanje o prijedlogu komisije za, protiv, suzdržani, usvaja se. Poimenično glasujemo o zakonodavnoj rezoluciji. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo sada na izvješće Beseril Bario. Najprije imamo skup amandmana odbora Libe za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim imamo 17. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dobro, provjerit ćemo 17. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. U pravu ste. Glasujemo o prijedlogu komisije za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasujemo o zakonodavnoj rezoluciji poimenično. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo sada na izvješće kolege Peterlea o pregovorima koje se tiču partnerskog sporazuma Europske unije i Japana. Četvrti amandman za, protiv, suzdržani, odbija se peti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Čini mi se, čini mi se, ali spremna sam da idemo na provjeru. Peti poimenično, odnosno glasujemo elektroničkim putem o petom amandmanu. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Šesti, šesti, dignite ruke za, protiv, suzdržani, usvaja se, ali nije sasvim jasno, glasovat ćemo elektroničkim putem o šestom amandmanu. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sedmi za. Dignite ruke. Protiv. Suzdržani odbija se. To je bilo očito. Prvi za. Protiv. Suzdržani odbija se. Drugi za. Protiv. Suzdržani odbija se. Treći za. Protiv. Suzdržani usvaja se. E, ispričavam se. Odbija se. Oprostite, to je posljednji i sada glasujemo o rezoluciji poimenično. Dobro, dobro, provjerit ćemo. Provjerit ćemo treći amandman elektroničkim putem. Evo sada idemo, napravit ćemo provjeru elektronički. Zatvaram glasovanje i odbija se. Idemo dalje. Sada ćemo glasovati o rezoluciji. Poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo sada na prijedloge rezolucije o vjerskim slobodama i kulturnoj raznolikosti. E, imamo jedan e, paragraf za protiv suzdržani usvoja se. Sada glasujemo o rezoluciji pojmenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Imamo pitanje o pridržavanju poslovnika. Izvolite. Dajem vam riječ, izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća. Ponovno glasujemo o izvješću. Nakon što se zvetska oružje protiv nedemokratske Rusije. Međutim, s obzirom na nominacije za europske izbore, vaše okupacijske vlade uhitile su dvanaestak aktivista i stavila ih u zatvor. To nije tema, ovo nije pitanje poslovnika, nastavljamo s radom i imamo priopćenje gospodina Poposemka koje su predsjedatelj odbora za međuparlamentarnu suradnju Europske unije i Ukrajine. Želimo ga ovom prilikom pozdraviti, on je tu. na galeriji. Hvala, hvala što ste došli. E, sada dajem riječ kolegici Hans. Pitanje o pridržavanju poslovnika.